Dear Dragi kolege, dobrodošli i želim dobrodošlicu rumunskom ministru javnih financija gospodinu Todoroviću. Hvala što ste ovdje. Prije nego što počnemo s gospodarskim dijalogom s predsjednikom Ekofina, prvo bismo trebali usvojiti dnevni red ako nema prigovora. Hvala. Sutra ćemo imati priopćenje prije glasanja. A sada pređimo, na gospodarski dijalog i razminu gledišta s predsjednikom vijeća ECOFIN e, gospodom Todorovićijem. Dobrodošli i čestitke i sve najbolje tijekom vašeg predsjedavanja. Radujemo se suradnji s rumunskim predsjedništvom u dobrom duhu suradnje kako bismo postigli najbolje moguće rezultate. Danas će gospodin Todorovići predstaviti prioritete rumunskog predsjedništva. Pozdravljam program rumunskog predsjedništva i dijelim vaš fokus na Europi konvergencije prema gore. Moramo promicati rast, ulaganja, strukturne reforme, socijalnu teritorijalnu koheziju i pravednost. I cijenim i važnost koja je dana provedbi programa Europskog stupa socijalnih prava. Sutra ćete imati prvi ECOFIN kao predsjednik i na Ekofinu će se raspravljati o jako važnim dosijema koji su ključni da se osigura konvergencija temeljena na rastu, radnim mjestima, socijalne kohezije u Europi. Naglasio bih da je ovaj parlament dao dva snažna pregovaračka mandata za Invest EU i ESA revizijama što se tiče Invest EU, potaknuo bih vas i vijeće da finalizirate opći pristup što prije. Ne smijemo propustiti priliku da usvojimo sporazum o značajkama ovog jako važnog programa za jačanje ulaganja. Što se tiče revizije ESE, e, naglasio bih da ovaj parlament i izvjestitelji pozivaju e, na mandat za cijeli dosje i nadam se da ćete razmotriti ovo stajalište kad budete razgovarali o mogućem dijeljenju tog dosija. Oporezivanje, digitalna ekonomija i slično što smatramo da je jako važno e, i tu ćemo se truditi na velikom broju, broju trijaloga. Mislim da imamo 9 ili 10 e, stavki na kojima smo već počeli rasprave s vašim predsjedništvom, a i počet ćemo na nekima ovaj tjedan. Dakle, program je jako ambiciozan. Hvala što ste danas ovdje s nama. Znamo da ste konkretni čovjek i da imate veziju i viziju i nadam se da će, siguran sam da će vas predsjedništvo biti uspješno. Izvolite. uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi predsjedniče, prije svega želim vam sretnu novu godinu, puno uspjeha i zdravlja. Velika mi je čast biti danas ovdje s vama na ovoj prvoj razvijeni mišljenja sa rumunjskim predsjedništvom u kontekstu odbora Ekon i da podijelim s vama naše ciljeve, naše nade za sljedećih šest mjeseci Hvala i austrijskom predsjedništvu na poslu koji su obavili, na napretku koji su ostvarili. I hvala kolegama iz Bugarske i Estonije na poslu koji su oni odradili tijekom prethodnog trija predsjedništva. Danas ću govoriti o općim stupovima našeg predsjedanja i također komentirat ću gospodarsku situaciju Europske unije i govorit ću o prioritetima gospodarskim prioritetima e, rumunjskog predsjedništva. Naravno, odgovorit ću na pitanja građani Europe i njihove brige su u srcu naših programa. E, mi želimo finalizirati prioritetne zakonodavne dosije kako bismo proizvali opipljive rezultate za građane Europske unije. Rumunjska preuzima predsjedništvo vijeća Europske unije u jednom jako važnom trenutku i pred nama su veliki izazovi i integritet europskog projekta i kohezija između država članica je ključan e, cilj i mi tome naravno želimo pridonijeti. Ali realistični smo i ambiciozni u svom pristupu, svjesni smo da dolazimo na kraju mandata i stoga nam je važno da imamo snažnu političku volju i u vijeću i u Europskom parlamentu i siguran sam da ćemo svi ostvariti napredak, da ćemo učinkovito raditi na važnim dosjejima. Horizontalno pitanje za rumunjsko predsjedništvo je fokus na budućnosti Europske unije tako što ćemo identificirati i stvoriti prilike za europske građane. Rumunjska je proslavila godišnjicu e, prošle godine i morala je čekati više od 50 godina demokraciju i vladavinu prava i ulazak u slobodni svijet zbog svojih e, prirodnih povijesnih veza u Europi. Prije 30 godina ovaj san se činio nemogućim, ali sada, to jest tada nam je Europa bila vidljiva samo kroz e, knjige i ilegalne radiostanice i morali smo svaki dan e, žrtvovati se i pokušati izgraditi ono što nam je povijest oduzela tijekom zadnjih 50 godina i stoga bih danas rekao kako sam svjestan i vrlo zahvalan na podršci e, predsjednika Europskog parlamenta Tajanija koji je podijelio 10.1. svoju viziju vezano za naš moto, a to je da je konvergencija europska vrijednost. Ali i mi mislimo da neslaganja i podjele nisu europske vrijednosti. Za nas je najvažnija poruka rumunjskog predsjedništva ona europske kohezije i konvergencije. Mi ćemo se usredotočiti na ključne ciljeve ovog projekta. Dakle, ovdje govorimo o jednakom tretmanu država članica i građana i o jedinstvu u Europskoj uniji. Rumunjska će aktivno djelovati u konsolidaciji europskog e, procesa i pokušat ćemo ostvariti napredak na području e, financija i gospodarskog rasta, također i strukturnih reformi na korist eh, građana država članica i važno je da Europska unija postane eh, moćnija i snažnija kako bi mogla svim građanima osigurati slobodu, sigurnost, eh, blagostanje i mogućnost razvoja. Rumunjska također želi vidi da ovdje imamo E, jedan umjeren gospodarski rast, a prognoze su još uvijek dobre, iako e, naravno taj ritam će se možda usporiti, ali Dakle, tu postoje određeni geopolitički problemi, protekcijske politike, volatilnost financijskog tržišta, financijska ranjivost. I mi kao Europska unija ne smijemo dozvoliti sebi da budemo neaktivni, da ne činimo ništa. Već moramo iskoristiti mogućnost da provedemo reforme i da ojačamo Europsku uniju. Također, e, svim sve države članice treba uključiti u ovaj proces e, na transparentan način, ali također i europske institucije. Kao član Rumunjskog parlamenta razumijem kakva je uloga parlamenta kao institucije i naša konstruktivna suradnja i otvoreni pragmatični rad između vijeća i parlamenta je jako važan za rumunjsko predsjedništvo, pogotovo zato što Imamo je niz trijaloga i konzultacija pred nama koje su pod pritiskom zbog europskih izbora koji nam slijede uskoro. Tijekom sljedećih šest mjeseci Europa konvergencije će biti moto koji će e, podupirati rad u ECOFIN-u. Naši ciljevi tiču se promicanja socijalne i gospodarske konvergencije, smanjivat ćemo jaz u razvoju između različitih regija i različitih socioekonomskih kategorija kako bismo pojačali koheziju na razini Europske unije. U tom kontekstu također ćemo se usredotočiti na sljedeće. Želimo produbiti ekonomsku monetarnu uniju, uključujući konsolidaciju bankarske unije i razvoj unije kapital, tržišta kapitala, želimo učinkovito oporezivanje i treće želimo osigurati dobru koordinaciju i suradnju na razinu gospodarskih politika na europskoj razini kako bi ojačali našu gospodarsku otpornost. Rumunsko predsjedništvo je svjesno da finalizacija ekonomske i monetarne unije je e, važna komponenta u hodogramu koji je elaboriran prije e, samita koji će se održati 9. svibnja 2019. zahvaljujući državama članicama i onome što se čini na europskoj razini kako bi se e, produbila EMU. Europa se uspjela oporaviti od krize. E, naše monetarne arhitekture su na europskoj razini jako snažne, ali moramo osigurati da one postignu puni potencijal kako bi imale učinak na napredak i gospodarsku stabilnost u cijeloj Europskoj uniji. Eurosummit u prosincu 2018. tada su vođe uspostavile smjernice o produbljivanju Europske monetarne unije. Tada se pojavila potreba da se radi na napretku bankarske unije i unije tržišta kapitala jer očekuje se da će se u lipnju 2019. postići o tome sporazum. Što se tiče značajki proračunskog instrumenta za konvergenciju i konkurenciju u eurozoni, moramo uzeti u obzir i ekonomsku realnost u Uniji u ovom trenutku i također uzeti u obzir potrebe europskih građana kad se bavimo time. Što se tiče tih e, koraka koje želimo poduzeti, moramo osigurati da radimo transparentno i otvoreno u procesu donošenja odluka na europskoj razini, a to uključuje i države članice koje nisu članice eurozone. E, snažan i otporan financijski sektor je interes svih država članica i građana i stoga želimo ostvariti napredak u radu u bankarskoj uniji. E, zahvalni smo Austriji našim prethodnicima i Europskom parlamentu na političkom sporazumu koji je postignut e, o takozvanom bankarskom paketu. Kad to bude provedeno, to će biti važan korak u smanjenju rizika za sada. Uporno radimo na finalizaciji tehničkih aspekata paketa i nadamo se da će to biti usvojeno što je primoguće E, uvođenje zajedničkih e, zaštitnih mjera za sanacijski fond je važan prioritet bankarske unije, a Euro Summit u prosincu je odredio e, uvjete za te zaštitne mjere, dakle kako će one funkcionirati. Naravno mi ćemo koordinirati se s predsjedništvom Eurogrupe i raditi na drugim pitanjima kao što su na primjer produbljenje ekonomske monetarne unije, a zadnje što se tiče prioriteta bankarske unije, ovdje imamo zakonodavne prijedloge koji će pokušati smanjiti e, e, e, broj nenaplativih kredita. Također tu je i sporazum iz srpnja vezan za nenaplative zajmove, a što se tiče direktive o nenaplativim zajmovima, nadamo se da ćemo postići sporazum što je prije moguće vezano za sekundarna tržišta. A što se tiče uklanjanja zapreka za CMU, eh, Uniju tržišta kapitala, moramo nastaviti rad na tome i radimo na zakonodavnim prijedlozima da smanjimo razlike između različitih jurisdikcija i da optimiziramo prilike za ulagače i da osiguramo da pristup financijskim resursima bude što širi. A ovaj prijedlog od ECMU e, na tome ćemo tijekom sljedećih dana i mjeseci naporno raditi. Ovdje bih prošao kroz sedam dosijana kojima već radimo koje su već u procesu dijaloga ili će to uskoro biti. Prvo je paket o održivom financiranju, to je važno u postizanju ciljeva vezanih za okoliš i klimatske promjene, te također e, vezano za e, Pariški sporazum iz 2016. i plan za 2030. UN-a. E, čekamo da počnu trijalozi i onda ćemo vidjeti što ćemo činiti s ovim pravilima o transparenciji i slično. Još jedan važan prioritet je prekogranična raspodjela sredstava. Dakle, taj dosije je jako važan za smanjivanje e, legislativnih e, zapreka, te tu treba promicati konkurentnost i to da potrošači imaju veći izbor. Nadamo se da ćemo tu postići sporazum do kraja trenutnog saziva parlamenta. Tu je još e, paket o e, pokrivenim obveznicama. E, tu se radi o širenju tržišta kapitala i promicanju pristupa financijskim sredstvima. Ovo će pojačati sigurnost ulagača i pogotovo na manje razvijenim financijskim tržištima. Prvi trijalog već je održan i što se tiče paketa pokrivenim obveznicama, nadamo se da ćemo što prije tu postići sporazum. Što se tiče zahtjeva investicijskih fondova, dakle, i taj je dosje važan, tu je važna, važan nadzor bez kompromitiranja financijske stabilnosti i bez kompromitiranja uvjeta konkurentnosti između banaka i investicijskih fondova. Već smo se složili o mandatu za ovaj paket i sada čekamo da krenu pregovori o tome ovaj tjedan. Još jedan važan dosje tiče se E, centralnog nadzora e, stranaka. Ovime se mijenja statut Europske centralne banke i to će doprinijeti konsolidaciji sustava nadzora u Europskoj uniji i također e, za stranke u trećim državama, a ovdje treba uzeti u obzir kompleksnost, rast i prekogranična priroda toga područja Prošli tjedan je održan prvi trijalog i ovdje smo se nadamo da ćemo što prije doći do političkog sporazuma. Također želimo postići napredak na reviziji Europskog nadzornog tijela. U prosincu 2018. Koreper je usvojio djelomični e, mandat za pregovore e, vezano za pitanje pranja novca. Znam kako je vaše stajalište o tome, o tom paketu, ali u isto vrijeme smatramo da amandmani vezani za pranje novca su hitni, pogotovo u kontekstu nedavnih slučaja što smo imali pranja novca i ne smijemo to odgađati za vi ostatka paketa. Sutra će vijeće raspravljati o sljedećim koracima o ovom dosjeu i informirat ćemo vas o ishodu što je prije moguće. Također imamo tehničku finalizaciju uredbe o Emiru, infrastrukturi tržišta, također i paneuropski projekt, e, mirovinski projekt. Nadamo se da će to biti što prije usvojeno. Također tu su i drugi prijedlozi, e, na primjer kao što je fintech akcijski plan i nadamo se da ćemo ostvariti napredak kako bismo ispunili te ciljeve i za to nam je potrebna vaša podrška kako bismo zajedno mogli ostvariti napredak na tim važnim dosijejima s time da imamo jako malo vremena još do izbora. A što se tiče očekivanja građana od Europske unije da uvede pošteno pravedno oporezivanje, nastavit ćemo sa modernizacijom sustava PDV-a, pogotovo što se tiče e-trgovine. To je jako važan dosje, pogotovo za poduzeća, ali i također za porezna tijela. Radit ćemo na razmjeni informacija, na obveznoj razmjeni informacija vezano za plaćanja u kontekstu prikupljanja PDV-a i također na dosjeima koji se tiču PDV-a. Prije nego što poduzmemo definitivne mjere, moramo osigurati da ne stvaramo nove prilike i mogućnosti za prijevaru u pogledu PDV-a. Analiza toga je u tijeku i promjene moraju poboljšati suradnju između administrativnih tijela i država članica. vijeće će se složiti o novim propisima o PDV-u ako bude moguće osigurati da oni budu otporni na prijevare također. Cijenimo vaša mišljenja da ih dobijemo što prije vezano za, za dosije o PDV-u kao što znate. Radilo se na mm, Postoji jedan problem e, vezano za našu učinkovitost u usvajanju e, zakonodavstva o oporezivanju na e, razini Europske unije. Sav rad vijeća prvo treba procijeniti Europski parlament i parlamenti država članica u ovom trenutku moram spomenuti da ću taj problem predstaviti na raspravi u kontekstu Ekofina i siguran sam da ćemo svi razmisliti o tome kako možemo primijeniti ovu ideju komisije koje mogu biti posljedice ako to učinimo. U isto vrijeme želim reći da tijekom zadnjih par godina vijeće jako brzo donosi zakonodavne akte iako postoji zahtjev za jednoglasnost jednoglasju u trenutnim ugovorima. Radit ćemo i na direktivama e, koje su tražile države članice u prosincu. Usvojit ćemo i zajednički pristup na europskoj razini e, u oporezivanju na digitalnoj razini kako bi se izbjela fragmentacija europskog tržišta i postavila e, dosljednost na razini Europske unije. Tu imamo i rasprave o zajedničkoj e, osnovici poreza na dobit i osnovne elemente koji će se temeljiti na radu prethodnog predsjedništva. E, finalizirat ćemo i uredbu za nakon 2020. o oporezivanju kako bi nacionalna porezna tijela imala sustav koji će povećati njihove mogućnosti. Također pozdravljamo usvajanje parlamenta, rezolucije parlamenta o tome. Nadamo se da će to teći što brže. Što se tiče promicanja fiskalne transparentnosti i pravednog oporezivanja, zajedno ćemo raditi na međuvladinoj razini e, na koordinaciji poreznih pitanja. Revidirat ćemo e, EU popis e, jurisdikcija koje ne surađuju na temelju obveza koje će preuzeti treće države. To je učinjeno na kraju 2018. ECOFIN će također napraviti popis jurisdikcija koje ne surađuju vezano za oporezivanje. E, imamo i prijedlog direktive o općem režimu za trošarine. To ćemo pokušati usvojiti. Nadamo se da ćemo time dobiti jasan e, pravni okvir koji će smanjiti rizik od e, izbjegavanja plaćanja poreza. Rumunsko predsjedništvo želi finalizirati uredbu o financiranju kontrolne opreme na carinama i također želimo napredak e, na uredbi o carinama za nakon 2020. Dakle, tu se radi o elektronskoj opremi za carine i Europskom carinskom zakoniku. Dakle, tu nam je potrebna suradnja europskih e, carinskih tijela. Pozdravljamo istraživanje 2019. vezano za zapošljavanje i ekonomski rast u Europskoj uniji i državama članicama. I tu je također i europski semestar. Također poticat ćemo strukturne promjene i ulaganja u Europskoj uniji kroz pripremu rasprava o europskom semestru na transparentan način. Kao prvi korak predložili smo da program Invest EU treba što brže na tome raditi i vidjet ćemo da li ćemo moći postići e, ministru de finance pe tema EU. Također želim o tome e, razgovarati na razini vam želim reći da će se sutra održati prvi sastanak Ekofina, dakle ministarska razina. E, I tu ću skrenuti pažnju kolega na čitav niz e, važnih aspekata kad je riječ o pregovorima o ovoj temi. Također smatram da je ključno identificirati određeni broj rješenja za program Invest EU i također je e, važno voditi računa o e, geografskoj rasprostranjenosti e, tih sredstava raspodjele tih sredstava, te povećati sredstva e, zemljama članicama kako bi uspješno provodila sve programe. Zatim, rumunsko predsjedništvo će osigurati da e, dobijemo punu razrišnicu za proračun za 2017. Radit ćemo na proračunu e, za 2019. te za 2020. I u ovom kontekstu želim reći jednu stvar koja nam je itekako bitna. Prva prednost toga što ste članica Europske unije nije u sredstvima koje ćete dobiti iz Europske unije, već je tu stvar stvar u načelima i vrijednostima koje dolaze zajedno sa članstvom. I to je zapravo najbitniji sastanak kad je riječ o članstvu Europske unije. Zbog toga smo bolji i moćniji. I zato želim reći i da sam odlučan te da smatram da ćemo samo zajedno moći učiniti više, mnogo više nego što bismo učinili sami. 24. E, siječnja ćemo u Rumunjskoj slaviti ujedinjenje iz 1800 59. Tada nam je stvorena himna, a himnu je napisao veliki rumunski revolucionar, pjesnik i kasni ministar vanjskih poslova. Riječi su sljedeće. Zajedno smo snažni to su stihovi iz te himne. A povijest nam je pokazala, ne samo nama rumuncima Rumunjima, već i svim ostalim narodima, da bez obzira na to koji jezik govorimo ili kako pišemo, da zajedno ipak možemo uvijek učiniti više. Zato želim iznova ponoviti da sam odlučan. E, odlučan, e, siguran sam da ćemo biti uspješni u našem predsjedništvu, a to ćemo postići samo ako budemo radili zajedno i moramo neprestano imati na umu ono što je Jean Monnet, jedan od e, osnivača Europske unije, rekao. A rekao je sljedeće. E, nije bitno biti samo optimističan ili pesimističan, bitno je biti odlučan. Hvala vam svima na pozornosti. Thank you, dear minister, dear for your... Hvala. Hvala gospodine ministru na ovom detaljnom izlaganju, a sada ćemo krenuti sa pitanjima naših zastupnika. Prvi riječ ima gospodin Muresan u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala vam. E, ministre, dobro nam došli u parlament i želim vam stvarno puno uspjeha na čelu Europske unije u sljedećih šest mjeseci. Imam nekoliko pitanja za vas. Prvo, govorili ste o ekonomskoj monetarnoj uniji te o procesu konsolidacije koji je trenutačno u tijeku. Europska komisija je krajem 2017. predložila da bismo trebali uspostaviti Europski monetarni fond i u, raz, u 2018. je komisija govorila o stabilizaciji, o mehanizmu za stabilizaciju ulaganja ja sam podržao tu ideju da čak i zemlje koje nisu članice eurozone da bi i o njima trebalo voditi računa kada se radi na uspostavi takvih mehanizama. Stoga je moje pitanje, što ćete učiniti za vrijeme vašeg predsjedanja kako biste osigurali da zemlje članice koje još uvijek nemaju euro da također budu uključene u te projekte? Što mislite o tome? Što mislite o zemljama koje nisu članice eurozone i na koji način će one sudjelovati u ovim projektima? Zatim, kako će zemlje koje nisu članice eurozone sudjelovati kad je riječ o doprinosima i suradnji vlada u, tim, u tim projektima? I vidite li razliku između zemalja koje su članice eh, mehanizma za tečajnu razliku 2 i oni koje nisu? Zatim, sljedeće pitanje se odnosi na program rada rumunjskog predsjedanja. U programu Ekofina e, spominje se jedan dokument koji će uključivati i nas kao zastupnike te vas iz, kao vijeće, a to je prijedlog trošarina. I to je zapravo jedina stvar koju treba dovršiti a danas ste u vašem govoru spomenuli još čitav niz drugih e, dokumenata na kojima ćete raditi. Koje je vaše političko stajalište? Trebamo li voditi računa o tome što piše u dokumentu ili što ste vi danas rekli? Jer parlament bi volio dovršiti e, jako velik broj dosija prije kraja ovog saziva. Hvala vam. Mulțumesc, în primul rând, pentru întrebări. Hvala vam na pitanjima. Nastojat ću odgovoriti manje više istim redoslijedom. Najprije se moram e, naviknuti novu novu ulogu, e, jako je puno pitanja. Neka ćete postaviti meni kao ministru financija, a neka ćete mi postaviti i kao neka i za moju novu ulogu u europskom predsjedništvu. Naravno da ćemo u vijeću e, razgovarati o tome. Kada god e, govorimo o proračunskim instrumentima na europskoj razini i kada predlažemo rješenja za određenu skupinu zemalja, bilo da je riječ o eurozoni ili o drugim e, grupama koje su uspostavljene na temelju drugačijih načela, uvijek moramo, uvijek razmišljamo i o zemljama koje nisu e, članice te određene zone ili grupe. Sada govorimo o zemljama koje su u eurozoni i onima kojima nisu i ja se nadam da će svi pokazati razumijevanje za ono o čemu se razgovara i razumijevanje o rješenjima koja se predlažu. Svi mi moramo na razini Europske unije imati jedan cjelovit pregled i voditi računa o svakom članu naše e, prekrasne europske obitelji. Ja dolazim iz zemlje koja nije članica eurozone, I imamo naravno mm, čitav niz zemalja koje još uvijek nisu ušle u eurozonu, no neke to planiraju učiniti. A ja želim reći da mi ćemo slijediti pristup u kojem ćemo voditi računa o cijeloj Europskoj uniji, a ne donositi odluke samo za pojedine skupine zemalja. Što se tiče popisa e, dosija kojima ćemo se baviti za vrijeme predsjedanja, te dosija koji moraju proći kroz postupak suodlučivanja. Da, na nekima se već radi, na nekima je ostvaren značajan napredak. Mm, no kao što sam rekao, nije dovoljno biti optimističan, moramo biti i vrlo i moramo biti i odlučni i ustrajni. Ovo sada govorim u parlamentu, ali reći ću to isto sutra na sastanku Ekofina. Želimo biti vrlo pragmatični u pristupu. I vršiti pozitivan pritisak, ako to mogu tako reći, kako bismo odradili što više posla je moguće, a pritom znajući da nemamo jako puno vremena. Dakle, približava se kraj saziva, stoga stvarno nemamo puno vremena. A kao ministar financija u Rumunjskoj rekao bih vam sljedeće. Moramo biti i optimistični s obzirom na to, na golem popis dosija. Hvala vam. A sada Pervanš Šperes u ime socijalista demokrata. Gospodine ministre, navali ste popis svojih prioriteta i to je zapravo identično e, gotovo popisu predmeta koje si je kao zadatak zadalo rumunjsko predsjedništvo na početku svojeg predsjedanja Vijećem eu Međutim, mene zanima sljedeće kao sadašnji predsjednik Ekofina, možete li nam reći koji su to predmeti za koje smatrate da je izuzetno važno da rumunjsko predsjedništvo um, s njima dođe do konačnog rješenja, da ih finalizira. Ja znam koji je to popis predmeta koji se općenito smatra prioritetnim, ali mene zanima što vi mislite koji je to prioritet među prioritetima. Također, Spomenuli ste napredak vezano uz podjelu rizika i smanjenje rizika. Mene zanima kako je vaše mišljenje. Kako će izgledati uspostava ravnoteže u smislu raspodjele rizika tijekom vašeg predsjedanja i hoćete li pripremiti nekakvu vrstu plana puta za svoje nasljednike vezano uz pitanje Edisa. A što se tiče eurozone koja se također dotiče teme raspodjele rizika, zanima me jedno pitanje koje je vezano i uz države e, članice koje nisu članice eurozone. One, kao vjerojatno je Rumunjska, također razmišljaju o tome da se pridruže eurozoni, pa mislim da ćete se morati baviti i eurozonom, jer u sadašnjoj fazi eurozona nema potrebne instrumente kojima se može suprotstaviti sljedećoj eventualnoj krizi. Hvala. Hvala vam na ovim pitanjima. Oni koji će doći nakon nas pronaći će, vidjet će da smo učinili sve ono što smo mogli, ovisno i o vijeću, ali vidjet ćemo i na koji način zemlje članice e, gledaju na određene teme, na koji način doprinose u raspravama, koliko su spremni na kompromis. Jako je puno uh, tema o kojima moramo raspravljati. Smanjenje rizika je jedna od e, točaka koja nam je na dnevnom redu, no, dopustite mi da vam kažem, mi ćemo pokušati odraditi što je moguće, moguće više posla moguće, i to pogotovo s obzirom na ovim, s obzirom na ove dokumente su, na kojima trenutačno se radi unutar Ekofina. Znamo da nemamo e, jako puno vremena. Znamo da se približava i kraj saziva ovog parlamenta i komisije, stoga je naša uloga e, da dajemo prijedloge te da pokušamo pronaći kompromisna rješenja. Jedino ćemo na taj način ostvariti e, sporazum između zemalja članica i vijeća. Želimo e, što brže i što više raditi. Želimo na kraju imati snažan i otporan financijski sektor, to je interes svih zemalja članica i svih europskih građana. No, da, moramo jako puno raditi na tom području. Ja se nadam da sam vam odgovorio na pitanje, ako ne, molim vas da mi još pojasnite. Pa ja sam samo pitala, ja sam samo pitala da mi kažete, imamo popis i to ste nam izložili, no na tom popisu koja su vam tri ili četiri prioritetna dokumenta na kojima stvarno želite ostvariti rezultat. I budući da Rumunjska nije članica eurozone, koju važnost pridajete provedbi proračuna eurozone? Zato što e, vaša zemlja će prije ili kasnije ući u eurozonu. E, govornica je prekinuta. Bun, știm că um, în decembrie 2018 liderii europeni um, u prosincu 2018. europski čelnici su na razini Eurogrupe definirali zadatke koji su povezani sa proračunskim alatima za konkurentnost i konvergenciju općenito gledano kad je riječ o eurozoni surađivat ćemo usko sa čelnicima e, Eurozo, Eurogrupe, to sam malo prije rekao, i u principu smo to dobro iskoordinirali. Imamo rokove, lipanj 2019. i moramo vrlo jasno reći da do toga datuma moramo pronaći čitav niz rješenja. Ne znam, mogu li vam sada već izložiti neke od rješenja kad je riječ o proračunu za eurozonu. S obzirom na to da Rumunjska ima svoj stav o pridruživanju eurozoni, mi smo mislili da ćemo do 2014. i e, biti članicom no dobro. Vi ste govorili i o proračunu za eurozonu, no to je jedno drugo pitanje, odvojeno od članstva Rumunjske u eurozoni. Kada govorimo o e, dosjejima. Rekli smo da je InvestEU EU jedan od glavnih ciljeva za naše predsjedništvo. A ja sam na tome radio u prošlosti i znam koliko su korisni ovakvi financijski instrumenti. Stoga je prema mojem mišljenju ovaj dosije jako važan. Ja se nadam da ćemo ostvariti brzi napredak. Sutra ćemo, kao što sam već rekao, imati prvu raspravu na Ekofinu na tu temu, a već postoji i prijedlog koje je pripremilo predsjedništvo rumunjsko predsjedništvo. Zatim ćemo imati još jedan sastanak i u veljači. Zatim što se tiče PDV-a, to nam je tema koja je bitna, zatim trošarine, e, održivo financiranje, to je već u fazi trijaloga, zatim višegodišnji financijski okvir, to je također već, e, s tim se već također krenulo, a i znate da je to jako bitna tema. I na kraju, kao što sam već rekao, da, VFO, a isti pristup ćemo koristiti i e, u tom području kako bismo što više dokumenata dovršili prije kraja našeg predsjedništva. Hvala vam. E, potrebno je ovo što ste rekli o programu Invest EU. To je stvarno e, jedna od hitnijih tema. Ako to želimo dovršiti, moramo završiti s trijalozima što je prije moguće. Jer bojim se da ćemo propustiti veliku priliku i mi, ali i vaše predsjedništvo ukoliko to ne uspijemo dovršiti. To je stvarno vrlo važan instrument za poticanje ulaganja i za otvaranja nova radna mjesta. A sad u ime ECR-a gospodin Ben Luke. Hvala, ja ću govoriti na njemačkom. Ja bih se htio osvrnuti ponovno äh, na odgovor kojeg ste dali na pitanje gospodina Muresana. Rekli ste da vijeće želi osigurati da sve države članice Europske unije imaju koristi od zakonodavnih mjera koje se odnose na proračun. Možete li nam to još jednom pojasniti jer vaši odgovori do sada baš nisu bili precizni. Zanima me vaš prijedlog o da će se davati e, zajmovi prema prema tečajnom mehanizmu i to većini zemalja članica Europske unije. No neke zemlje članice neće moći koristiti te e, beskamatne zajmove zato što ne sudjeluju u tečajnom mehanizmu i nisu članice eurozone. Vaša zemlja nije e, članica tečajnog mehanizma, no recimo Danska i Švedska nisu članice eurozone i nisu članice tečajnog mehanizma. Dakle, one ne mogu uživati u pogodnostima takvih zajmova. Je li to protivno načelima vijeća? E, kako to da se vijeće složilo s takvim e, zakonodavnim prijedlogom komisije?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 i to je vrlo specifična tema za zemlje koje su članice eurozone. A kad je riječ o vijeću i ekofinu te o raspravama koje se tamo moraju održati, pitali ste me da vam pojasnim ono što sam rekao, što sam odgovorio gospodinu Murešanu. Rekli ste da je moj odgovor gospodinu Murešanu bio nejasan. Pa ste me zamolili da pojasnim ono što sam rekao o instrumentima. Ne znam baš da li bi uh, predsjedavajući Ekofina trebao na to direktno odgovarati. Jako puno e, toga ovisi o tome što se događa u e, poslovnom svijetu. Oprostite, to nije bilo moje pitanje. Ja sam postavio pitanje o načelima i vi ste rekli gospodinu Murešu da je načelo vijeća da sve zemlje članice Europske unije mogu e, koristiti pogodnosti iz zakonodavnih mjera Europske unije. Stoga moje pitanje je moje pitanje se odnosi na mehanizam za stabilizaciju ulaganja i neke zemlje članice Europske unije doprinose kroz financijska sredstva, ali ne mogu uživati u pogodnostima. Oprostite, ja vas prekidam, to ne bi trebao učiniti. Vi ste malo pojasnili pitanje. Dakle, u Rumunjskoj smo odluku o tome donijeli 2018. godine i naš je pristup bio da svake države članice trebaju zapravo imati pregled temeljem e, vlastitoga stanja i to je stav koji podržavamo i dalje. A ovdje su sada zastupnici e, iz različitih klubova. Krećem sa kolegom iz EPP-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine ministre, ja ću govoriti nizozemski. Hvala vam lijepa što ste nam održali ovako opsežno uvodno izlaganje. Imam e, dva konkretna pitanja i nadam se da ću na njih dobiti konkretne odgovore. Popis Europske unije koji sadrži nesuradničke zemlje, nešto na čemu ste, rekli ste, e, namjeravali raditi kako biste osigurali transparentnost i e, pošteno tržišno natjecanje. Nadamo se da će taj popis uistinu biti dinamičan. Postoji pet poreznih e, područja Među njima su i djevičanski otoci, ali u svakom slučaju pet koji e, nisu suradnički. Znači li to da su sva ostala područja u svijetu koja su također porezne oaze suradnička ili očekuje da će se i nova imena dodati tom popisu? Očekujete li možda da će neke od zemalja biti izbrisane? Dakle, konkretno pitanje je koje zemlje bismo mogli dodati popisu i radite li na eventualnim sankcijama protiv takvih zemalja? To je prvo pitanje. Moje drugo pitanje povezano je s operizivanjem internetskih kompanija. Ako sam dobro shvatio, želite raditi na prijedlogu koji bi e, predviđao oporezivanje digitalnih poduzeća. E, jučer smo imali prilike čuti e, u intervjuu koji je dao predstavnik komisije da je e, to zapravo blizu zaključenja. Zanima me koliko će opsežan biti taj predmet? Mislite li da ćete zaista uspjeti postići dogovor prije ožujka? Biste li to mogli već učiniti temeljem francuskog-njemačkog teksta? Ili će se to temeljiti na prijedlogu austrijskog predsjedništva? Hvala. Hvala na pitanjima. Što se tiče ovog drugog pitanja i francusko-njemačkog e, dogovora ili teksta, znamo da postoje države članice koje su već rekle da ako se ne postigne konsenzus e, da će se prema toj odredbi e, postaviti individualno, dakle unilateralno. Ja se nadam da ćemo imati raspravu o tome u vijeću. To nije na sutrašnjem rasporedu, ali u veljači ćemo svakako imati raspored, e, na rasporedu digitalno oporezivanje i nadam se da ćemo u tom trenutku uspjeti postići kompromis. A temeljit ćemo se na prijedlogu E, koji je bio predmetom rasprave prošle godine, dakle francusko-njemačkom prijedlogu, što znači da ćemo uspjeti izbjeći diferencirani pristup e, u kontekstu jedinstvenog tržišta. Uskoro će OECD donijeti odluku o donošenju međunarodnih propisa vezano uz to pitanje moramo svakako uzeti u obzir stvari kojima se govorilo prošle godine. Radi se o složenoj stvari. Kao što ste i sami spomenuli, radi se o pitanju prema kojem neke države članice imaju rezervu. Jako dobro znamo koje države članice nisu pretjerano sklone ideji prelaska na dodatne odredbe. Međutim, u veljači ćemo na Ekofinu održati o tome raspravu i ja se nadam da ćemo uspjeti doći do kompromisa kako bi sve države članice mogle primjenjivati iste odredbe. Što se pak tiče e, konkretnih zemalja, dakle jurisdikcija, Vijeće na tome radi, imat ćemo i raspravu koja će se temeljiti na analizi svake pojedine zemlje, odnosno područja. I vidjet ćemo što će ta analiza pokazati. Što se pak tiče kodeksa, vidjet ćemo kakva će biti odluka na Ekofinu. Ja vam ne mogu sada dati pojedinosti s tim u vezi, zato što nismo finalizirali proces. Kao što dobro znate, radi se o procesu koji je započeo prije nekoliko godina i kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, mi pokušavamo ostvariti napredak. No, trebamo podrobnije informacije prije nego što možemo finalizirati e, ovo pitanje. Nadam se da ću vam tada moći i u potpunosti odgovoriti na pitanje kad te informacije budu na raspolaganju. Hvala. E, gospodin Franžulica za e, SND. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Srdačna dobrodošlica gospodine ministre. Zaista veliko zadovoljstvo što ste s nama ovog poslijepodneva na sastanku odbora Ekon. Želio bih reći nešto o europskom sustavu financijskog nadzora. To je nešto što bi trebalo poboljšati iskorištavanje potencijala um, i mogućnosti takozvanog fintech arsenala, dakle financijskih tehnologija. Isto tako trebao bi dovesti do dosljednih praksi kada se radi o primjeni propisa. Radi se o vrlo važnom zakonskom aktu zato što se među ostalim tiče razvoja novog, novih tehnologija i digitalizacije svijeta oko nas. S obzirom na to da je Rumunjska u prvom stupu svojeg predsjedanja istaknula konvergenciju, podršku, istraživanju, razvoju, konektivnosti te razvoj novih tehnologija europske industrije, želim postaviti sljedeće pitanje. Znam da ste se e, sreli i sa e, izvjestiteljima parlamenta s tim u vezi, govorimo o reviziji ESA a mislim da je to i na sutrašnjem dnevnom redu Ekofina. Pitanje je sljedeće, gospodine ministre. Koji su rumunjski prioriteti tijekom predsjedanja Ekofinom kada se radi o modernizaciji ESE? Hvala vam i sretno. Hvala vam na podršci, hvala vam na postavljenim pitanjima. Paket mjera ESA izuzetno je važan za e, Rumunjsku, a isto tako i na e, radnom rasporedu Ekofina. O tome ćemo konkretno govoriti i u veljači, ali to je također jedna od tema na dnevnom redu sutrašnjeg sastanka Ekofina. Želimo da svi budu svjesni krajnjeg cilja koji smo si postavili a to je da ćemo na europskoj razini moći taj cilj postaviti samo ako uspijemo izmijeniti cjelokupni paket mjera vezan uz u Ali isto tako, kao što znate, postoje razmimoilaženja u e, svezi različitih tema koje taj paket mjera obuhvaća u samome vijeću. Mi ćemo stoga pokušati s jednom strategijom, s jednim pristupom koji će, nadamo se, osigurati napredak e, na sutrašnjem sastanku Ekofina, posebice vezano uz onaj dio koji se tiče pitanja pranja novca. E, to je nešto što se temelji na suradnji sa parlamentom Tako da će ECOFI nastojiti iskoristiti tu vrlo tjesnu priliku da se dogovori oko preostalih pojedinosti i naravno temeljit ćemo se na onome što je vijeće započelo na stručnoj razini, jer rasprave su zapravo već krenule u koreperu vezano uz to pitanje. Nadam se da ćemo onda početkom ožujka imati konkretne aspekte e, koji će uključivati stvari koje se tiču i kontrole, pranja novca kao i ostalih tema. Što se tiče jačanja nadzora i borbe protiv pranja novca te suzbijanja financiranja terorizma, Upravo to je razlog zbog kojeg želimo osnažiti ovaj aspekt, e, konvergencijski aspekt financijskog nadzora u državama članicama. Rekao bih da je to odgovor na vaše pitanje. E Hvala lijepa. E, gospodin Mursan iz EPP-a. Hvala lijepo, gospodine ministre. Iskoristit ću ovu drugu priliku kako bih dobio pojašnjenje vezano uz niz pitanja koja su postavljena danas podne, a niste odgovorili na njih. Primjerice pitanje gospođe Bereš iz e, Socijalista i Demokrata i pitanje gospodina Luka vezano uz e, EMA i e, uspostavljanje Europskog monetarnog fonda. Kako je vaše mišljenje vezano uz sudjelovanje država članica koje nisu članice eurozone? E, slušate li me ili slušate svoju savjetnicu? kakvu vrstu financijskog mehanizma želite za taj fond, kakvi će uvjeti postojati za pristup sredstvima i kakvu vrstu mehanizma upravljanja namjeravate uspostaviti i hoće li Rumunjska biti spremna um, dati svoj doprinos financiranju iz Europskog monetarnog fonda. Mislim da je važno da ljudi dobiju odgovore na ta pitanja. Mi ovdje obično razgovaramo o takvim pitanjima sa ministrima koji su uh, na čelu tijekom uh, um, predsjedanja Vijećem EU-a. Također me zanima odgovor na sljedeće pitanje. Predmeti na koje se želite fokusirati tijekom rumunskog predsjedanja, govorili ste o trošarinama i slično. A zatim ste, i to ste spomenuli u pisanom obliku, a onda ste došli ovamo i u usmenom obliku ste spomenuli neke sasvim druge teme. Kolege koji rade na tim pitanjima ovdje moraju znati hoće li se ti predmeti finalizirati u sljedećih šest mjeseci ili ne. Treće pitanje vezano uz proračun Europske unije. Prvi dio godine pod vašim predsjedanje znači će da ECOFIN mora uspostaviti prioritete za sljedeći europski proračun. Koji će to biti prioriteti? Borba protiv migracije, terorizma, sigurnosti za građane, e, smanjivanja nezaposlenosti i tako dalje. Što će biti vaši prioriteti? Jer Stajalište vijeća je vrlo važno zato što mi temeljem toga definiramo svoje stajalište ovdje u parlamentu, a isto tako to je nešto o čemu će ovisiti rezultati pregovora kako bismo imali proračun do kraja ove godine. Vrlo kratko, kad govorimo o proračunu Europske unije, kao što jako dobro znate, to je na dnevnom redu Ekofina 12. veljače Tamo ćemo raspraviti stvari i iznijeti najmanji mogući prijedlog kako bismo uspjeli odgovoriti na postojeća očekivanja. Kada govorimo o Europskom monetarnom fondu koji ste spomenuli, znate i sami da je to nešto što je u blokadi već gotovo godinu dana. Oprostite. Mi u parlamentu radimo na tom predmetu. E, vaša pitanja su bila vrlo jasna. Dozvolite da gospodin ministar odgovori. Kao što sam rekao, to je predmet koji je na nazini vijeća u blokadi. I krenut ćemo s raspravom sutra na Ekofinu. Pa ćemo vidjeti kako je stajalište svake pojedine države članice kako bismo onda temeljem toga pokušali pronaći eh, izlaz iz ove situacije koja je, kao što sam već rekao, u blokadi već gotovo godinu dana. Što se tiče popisa predmeta, mislim da sam u uvodnom izlaganju bio vrlo jasan. Jasno sam rekao koji su naši ciljevi i želje, kako želimo surađivati s Europskim parlamentom, kako bismo finalizirali što veći broj predmeta je moguće. Nisam siguran postoji li nešto što niste razumjeli dobro, ali to je ono što sam ja u svom uvodnom izlaganju rekao. A s kime razgovaram dok vi govorite jest moja stvar. Hvala vam lijepa. Thank you. Um, Hvala gospođa Pervanš Berez. Gospodine ministre, rekli ste jasno da za vas finalizirati predmet Invest EU predstavlja nešto važno. Ja se s vama slažem, dijelim vašu viziju prioriteta, mislim da je to dobar prijedlog. Međutim, s obzirom na to da zapravo niste jasno rekli koji su stvarno vaši prioriteti, ja bih vam željela predložiti um, svoj popis prioriteta i predlažem da to uh, usvojite kao vlastiti popis prioriteta. Vezano je izvest EU, e, trebamo e, održivo investiranje, nećete uspjeti riješiti taksonomiju, međutim indeksi i pravila za objelodonjivanje trebaju biti jasna. Također trebate zaključiti ENIR 2.2, zato što je to počelo ali od ključne važnosti da se to riješi do kraja ovog mandata i dozvolite da inzistiram na jednoj temi o kojoj ćemo raspravljati, odnosno vi ćete raspravljati sutra na finu. Ja sam vam pisala u vezi s tom temom. Eh, Hokmar Karas, koji je izvjestitelj također je potpisnik eh, tog pisma, a to je revizija ESE. Znam da su to stvari koje se ne rješavaju lako, a želim vas upozoriti protiv lakih putova u politici. To znači da postoji visoka razina emocija vezano uz pranje novca e, i onda se komisija pojavila sa novim prijedlogom, a povjerit ćemo Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo da se time bavi. To je dobar prijedlog. Međutim, ako ne promijenite ovlasti Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, situaciju ćete samo pogoršati. Dajete nove zadaće EBI, a istovremeno ne dajete toj EBI instrumente da ih e, provede u praksi i onda će se ponovno reći Europa ne zna ili ne može nešto učiniti. Da bi borba protiv pranja novca postala ozbiljnom, treba mijenjati način upravljanja. Ja stoga od vas tražim i ovaj parlament od vas traži da učinite sve što je u vašoj moći kako biste zapravo osigurali globalni mandat za pregovore. Poslije ćemo vidjeti što ćemo s vremenom, vrlo kratkim vremenom koji imamo, moći učiniti, što ćemo moći finalizirati. <clears throat> Pa to zapravo nije bilo pitanje. To je ipak prije bio savjet, rekao bih, i naravno da ću ga svakako uzeti u obzir. Moje pitanje je, slažete li se s tim prioritetima? Što se tiče paketa vezanog uz ESU i e, dnevnog reda sutra možemo ili razgovarati o cijelokupnom paketu mjera na e, sastanku, a znam da postoji određeni broj država članica koji se ne slažu s tim pristupom pa bi stoga moglo doći do potpune blokade i mogli bismo se zapravo naći u statusu quo. Stoga mislimo da je druga opcija bolja, a to je opcija koja omogućuje da sutra na vijeću dobijemo zeleno svjetlo za daljni napredak u malim, ali sigurnim koracima, te da izdvojimo borbu protiv pranja novca kao element o kojem raspravljamo sutra, onda preostale elemente možemo u paketu raspraviti na sljedećem sastanku Ekofina. To bi onda značilo da bismo otprilike početkom ožujka bili u stanju holistički na ekofinu i na vijeću riješiti ova pitanja jer je inače vrlo, vrlo teško odraditi stvari u tako kratkom vremenu. Stoga e, možda bismo mogli početkom ožujka na razini vijeća e, usvojiti preostali, e, još uvijek otvoren dio paketa mjera. Rumunjsko predsjedništvo će za svaki od pojedinih elemenata predložiti konkretna rješenja i nadamo se da će konkretna rješenja možda dobiti potporu i ostvariti konsenzus unutar Ekofina. To bi bila druga opcija. Treća opcija, a ne, zapravo i nema, postoje samo dvije. Dakle, ili kao cijeli paket ili korak po korak. A meni se čini da bi ova druga opcija eh, malim koracima naprijed možda bila sigurnija. To je također e, nešto što bi nam dalo veću sigurnost da ćemo ostvariti napredak u ovako važnom predmetu. Želim također reći jednu stvar vrlo jasno vezano u sutrašnji sastanak Ekofina. Ministri financija bit će na sastanku i naravno ono što nam je cilj e, jest potpuni dogovor oko paketa, a to ne možemo postići ako se ne usvoji cjelokupan paket. To nije moguće i zbog toga smo odlučili da ćemo ići korak po korak. Što se tiče popisa predmeta, ponavljam, rekli ste koje je vaše stajalište, a ja sam već ranije spomenuo koje predmete mi želimo istaknuti kao predmete u kojima ćemo stvariti napredak na razini vijeća, e, u suradnji s parlamentom i na trijaloškoj razini. Mislim da sam to vrlo jasno rekao, mogu to ponoviti ako želite, ali mislim da je važno za sve da to shvate. Hvala, Ashley Fox za EKR. Good afternoon, minister. And uh, thank you for coming to uh... Hvala gospodine ministre, hvala vam što ste nam se pridružili na ovom razgovoru ovog poslijepodneva. Zanimaju me vaša mišljenja o nadzoru proračuna država članica i zanima me što mislite koliko je fiskalna disciplina važna. Razlog zbog kojeg postavljam ovo pitanje jest sljedeći. Prije Božića nova talijanska vlada predložila je proračun s deficitom od otprilike 2,4% BDP-a. Komisija je zbog toga bila vrlo uzrujana, došlo je do pregovora i s vremenom pred sam Božić novi proračun je predložen s deficitom od nekih 2%. Komisija čak i nije bila previše s time sretna, ali je to prihvatila kao kompromis. Suprotno tome, Francuska je najavila vlastiti proračun koji bi mogao imati deficit sljedeće godine od 3,4%. Suprotno reakciji komisije i vijeća na e, prethodni prijedlog možemo reći da je ovdje burna reakcija izostala i bila je nešto manje kritična nego u slučaju Italije. Mene zanima vaše stajalište o tome i zanima me mislite li da su europske institucije dosljedne i smatrate li da je važno da se sa svim državama članicama postupa jednako? Hvala. Hvala vam lijepa na pitanjima. Ovdje stajalište, ja mislim, vrlo jasno. Pravila treba poštovati, treba ih poštovati sve države članice. Mislim da je to jasna stvar i jasno rečeno u paktu za stabilnost i rast. To je moje stajalište. A to je i stajalište predsjedništva ECOFIN u ovom trenutku. Hvala. To je naravno i naše stajalište, gospodin Fox je u potpunosti svjestan činjenice da pravila predviđaju da se deficit mjeri u usporedbi s prošlom godinom i uzimaju se u obzir trendovi rasta ili pada u proračunu. Dakle, uzima se u obzir strukturni trud. Stoga čak i uz ove mjere i činjenicu da je Francuska rekla da se zapravo radi samo o računovodstvenom e, e, efektu zbog asimetrije nekih mjera, činjenica jest da je struktura predviđenog deficita e, u talijanskom primjeru zapravo bila bez presedana. Nije se moglo zapravo uopće uspoređivati čak niti s najgorim mogućem tumačenjem francuskog deficita. Dakle, ne možete gledati jednu brojku, već morate gledati E, rast i pad u prethodnim godinama. Propisi funkcioniraju tako i svakako je važno da ih se tako primjenjuje na svima. U svakom slučaju moramo biti pošteni i imati na umu da naše pravilo ne funkcionira temeljem jedne brojke, nego stvar ovisi i o strukturnim e, stranama i o tome kako se stvari predstavljaju. Ako je potrebno, predvidjeli smo četiri minute za spontano javljanje za riječ. Ako je potrebno, Mislim da ne. U tom slučaju želim zahvaliti e, predsjedniku Ekofina što je bio s nama. E, hvala mu na e, vrlo jasnom pregledu konkretnog i ambicioznog programa rumunjskog predsjedništva i svakako se veselimo suradnji između parlamenta i Ekofina u tjednima koji su pred nama, ne samo tjednima nego mjesecima. Nažalost, to nije veliki broj mjeseci zbog jedinstvene naravi ovoga semestra koji je ujedno posljednji semestar prije izbora, pa stoga se e, zapravo mora što više toga završiti u svega nekoliko mjeseci. I upravo zbog tog razloga mislim da trebamo zaista vrlo visoku razinu suradnje gotovo bez presedana e, parlament i ECOFIN su u potpunosti ja mislim spremni surađivati kako bi se postigao što je moguće veći broj rezultata kako bi se dao E, dalo podršku konvergenciji, e, potaknulo e, rast broja radnih mjesta i osigurala teritorijalna kohezija. Hvala vam lijepa, ovime završavamo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda što je zapravo različnica za 2017. godinu. Dajem riječ gospodinu Franzuliki koji je izvjestitelj za mišljenje. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala što ste predsjedali ovim sastankom. Prije svega bih zahvalio izvjestiteljima u Sjeni za njihovu suradnju i njihove doprinose vezano za razriješnicu za ESU za 2017. Nacrti mišljenja bili su dosta kratki od početka, imali smo 1500 slovnih mjesta ograničenje i zbog toga sam morao donijeti nekoliko dodataka tekstu sa nekoliko amandmana za svaki. I stoga nacrt mišljenja upućuje na preporuke revizorskog suda prema kojima transakcije E, za obračun s 2017. također i plaćanja e, su viđena kao nezakonita i regularna. Dakle, tu što se tiče resursa i nadležnih tijela i sredstava financiranja nadležnih tijela oduzimala se i u obzir odluka Ujedinjene kraljevine da izađe iz Europske unije. Naravno moramo pričekati i vidjeti što ćemo se dogoditi s njima, još ne znamo i mislim da je teško predvidjeti što će se dogoditi na kraju. E, smatrao sam da je važno naglasiti u mišljenju potreba da se dodjeli više sredstava za suzbijanje pranja novca za nadzor nadzornih, e, nadzornih tijela koja vrše nadzor financijskih e, tržišta u državama. EBA treba razviti zajedničke smjernice za ESMU i eiop za integriranje e, borbe protiv pranja novca i borbe protiv terorizma. Dakle, to mora biti i ostati prvi prioritet tih institucija. Nadalje, spominjao sam i potrebu za boljim nadzorom EOP u nekim državama članicama e, glede rješavanja ranjivosti, a spomenuo sam u prethodnim sastancima to vezano za tržište e, i osiguranje tih država koje su u središnjoj i istočnoj Europi i tu je i zaštita potrošača od nepoštenih praksi e, multinacionalnih e, osiguravajućih kuća. Mnoge od njih su prisutne u središnjoj, istočnoj, a i u južnoj, to jest jugozapadnoj Europi. Dakle, proizvodi osiguranja su niže kvalitete i imaju različitu cijenu u usporedbi s proizvodima koji prodaju drugim državama. E, EBA bi, bi također trebala biti transparentnija ne samo prema Europskom parlamentu i prema vijeću, već također i prema građanima već je spomenuto na sastanku sa rumunjskim ministrom financija. Gospođa Bereš, naša koordinatorica je to spomenula da EBA treba dobiti nužna sredstva kako bi provela ovaj jako važni program borbe protiv financiranja terorizma i pranja novca prihodi će se smanjiti zbog e, Brexita i stoga bih e, privukao pažnju na proračun EBE i naglasio bih potrebu još jednom da se nađu adekvatni aranžmani za financiranje EBE jer će ti aranžmani biti jako važni u budućnosti. Dakle, sustav koji će biti osnovan za financiranje tog tijela. Dakle, važno je vidjeti da sva ta tijela dosljedno izvršavaju svoj mandat, da budu neovisna i učinkovita, a nije uvijek to bio slučaj. Rekaši ovo, naglasio bih da za svaki nacrt mišljenja dobio sam oko 20 amandmana, imamo oko 5-6 kompromisa što sam izradio zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni, obuhvatili smo većinu amandmana i pokazali smo uniforman pristup prošlogodišnjoj ra razrješnici Dakle, sutra će se još održati sastanak o tome. Hvala svim izvjestiteljima u Sjeni i kolegama koji su dali amandmane i spreman sam da odgovorim na vaša pitanja ako je to potrebno. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin Verholmen za EPP. Da, tri nazorna tijela smo imali desete I ovo nije prvi put da se ukazuje na administrativne probleme ove tri institucije. Prije svega hvala izvjestitelju. Dano je mišljenje za nadzorni odbor za proračun. Rasprava će još biti o tome. Imamo kompromisa koji možemo prihvatiti. E, analizirali smo komentari, ali na tome. MPP e će razmotriti prijedloge i kompromise, možemo ih podržati bez okljevanja. A drugo počna pozicija za ovo mišljenje i izvješće je bilo e, izvješće revizorskog suda O tome smo već neko vrijeme raspravljali. Dakle, važno je imati uspješan proračun. Dakle, imamo tu 3,9 e, milijuna obveza do 2026. Što se tiče ove situacije sa EIOP-om, Dakle, kad uzmemo u obzir mišljenje revizorskog suda iz 15.11. dakle ovo što su objavili o EIOPI, to nije toliko strogo, dakle zaključci su malo drugačiji, e, ukupno je zadovoljavajuće. Postoje određene restrikcije, ali možemo mi bez tih mišljenja ako posao ne bude odrađen ozbiljnije u budućnosti. Hvala izvjestitelju. Uspio je sastaviti jako dobro izvješće na temelju zahtjeva i uz pomoć kolega i možemo se složiti da svi kompromisi mogu biti podržani bez problema. Hvala. Hvala lijepa. E Hvala na kompromisima. Većina naših amandmana je poznata svima, jer već smo ih vidjeli nekoliko puta tijekom zadnjih par godina. Ali također smo želi staviti u tekst činjenicu da Brexit možda, a to tu riječ naglašavamo, možda može implicirati udaljavanje od aktivnosti vezanih za kreditne i financijske institucije u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, utjecat će na funkcioniranje ESE. Jako dobro znam da sve ovisi o tome hoće li se Brexit dogoditi ili ne, dakle kako e, se kakvi će biti odnosi nakon Brexita s Ujedinjenom kraljevinom. Mislim da je korisno dodati ovdje riječi vezano za Brexit e, da bi se to trebalo odražavati u resursima proračunu ESE. E. Dakle, ovo je samo da razjasnim nešto što su rekli zeleni u svojim komentarima. I radujem se sutrašnjem glasovanju i također i pojašnjenju zašto je ovo izbačeno. Hvala. Hvala predsjedatelju. Ne mogu mnogo toga učiniti vezano za ovo bez e, sporazuma sa odborom. Dakle, prethodni govornici su rekli ono što sam ja htio vezano za resurse i posljedice Brexita, dakle izvjestitelj je to spomenuo. A mislim da ovdje nešto treba kritički gledati, a to je opa Tu se radi o tim stres testovima, to se događalo i prije i oni su imali nezadovoljavajući rezultat. Kada su ti eh, stres testovi počeli, nalazi su bili takvi da ne postoji rizik, ali nakon nekoliko mjeseci i tjedana te banke su bile u lošem položaju. I ti gubici tijekom godina su se nakupili. I čini se da se situacija pogoršala u nekim slučajevima, dakle sustav iza ovih stres testova je teško razumljiv i mislim da u budućnosti moramo tu tražiti poboljšanja i promjene. Dakle, sljedeći put kad budemo imali postupak razrišnice, to će biti odlučujući trenutak, jer ćemo ovdje imati novi popis zadataka. i nadam se da to može, može biti sve finalizirano na vrijeme s komisijom i vijećem. Dakle, tijekom sljedećeg razrješnice vidjet ćemo da li je sve obavljeno kako treba. Ehm, zanima me kako će to sve izgledati u budućnosti, a što se tiče prošlosti i ovo izvješće mislim da može biti usvojeno. I kao što sam rekao, jedina problematična stvar je što ovi stres testovi nisu bili zadovoljavajući. Hvala. Možete li ponoviti, molim vas, koji dijelovi su vam bili nezadovoljavajući? Dakle, stres test koji je EBA provela za bankarski sektor. Ali to znači da imate amandman koji mislite da nije u redu? Um, Euh, Dat ću vam ponovno riječ, dragi izvjestitelju, ali prije eh, nego što to učinim u ovom dijelu spontanog javljanja za riječ u kojem ću očito je jedina sudjelovati i reći još nekoliko stvari. Za početak želim Wolfu Klincu reći da se apsolutno slažem s njegovom analizom vezano uz to što treba učiniti kada se radi o europskom nadzornom tijelu i mogu ga samo pozvati da isto tako pošalje apel svojoj vladi koji je jednako živ i uvjerljiv e, kako bi se o tome razgovaralo i sutra neko Finu jer će to svakako biti jedna od ključnih stavki vezano uz to hoće li se ili ne dobiti jedinstveni mandat za kompletni paket mjera koji se tiče revizije svih tijela. Nažalost, moja sposobnost utjecaja na moju vladu u ovom je trenutku vrlo ograničena. Važno je probati, neću forsirati. U svakom slučaju ja dijelim vašu želju. Što se tiče onoga što je rekao naš izvjestitelj, a tiče se ugovora o osiguranju. Mislim da imate pravo što inzistirate na takvoj vrsti ugovora, zato što s obzirom na to da se radi o financijskom tržištu, to je zapravo jamstvo da će prekogranična osjetljivost biti vrlo visoka, jer sami ste spomenuli jedan određeni broj slučajeva gdje su velika osiguravajuća društva imala različite standarde u plasmanu, tržišnom plasmanu e, instrumenata osiguranja. Međutim, e, činjenica jest da različiti uvjeti plasmana e, osiguravajućih proizvoda mogu dovesti do velikih problema zato što u zemljama u kojima primjerice e, osiguravajuće društvo koje plasira instrument možda zapravo nije prisutno fizičkim sjedištem već imaju samo na primjer adresu, a s druge strane moramo apsolutno omogućiti da to bude predvidljiv sektor gdje potrošači znaju što očekivati. Dakle, ono što je rekao Wolf Klintz svakako treba unijeti izmjene u mandat Europskog nadzornog tijela za bankarstvo kako bi se osigurala efikasne načine koordinacije. Sve ostalo ja mislim već u vašem izvješću, ali mislim da će i ovo zajedno sa svima ostalim biti itekako došlo. Ja naravno neću prejudicirati vaše zaključke, već već vam dajem ponovno riječ kako bismo završili raspravu. Hvala. Hvala. A ispričam se, možda je Iveno Lange želi još nešto reći. Da kontrola služi za to da se vidi da li je posao obavljen učinkovito i da li su pravila su se pravila slijedila u potpunosti. Osim e, samih izračuna, ono što ste rekli je istina, ali možda ovo nije pravo mjesto za to. Ali u tom slučaju, dragi kolega, ne znam zapravo koji je bio smisao onda vaše e, napomene koja se ticala revizorskog suda, no postoje stvari u kojima treba ozbiljno raspraviti e, ako je mandat Europskog revizorskog suda revizorske naravi, onda trebamo imati zapravo instituciju koja ima mandat analize rezultata donesenih politika, što očito revizorski sud nema u svojem mandatu. Gospodine izvjestitelju, dajem vam sada riječ kako bismo zapravo završili ovu raspravu u kontekstu razrišnice. E, vrlo je važno staviti naglasak na određene političke točke kada stvarna situacija to zahtjeva. Hvala gospođo predsjedateljice. Još jednom želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Moram naglasiti da sve preporuke i svi amandmani su zapravo uneseni u kompromise, dakle apsolutno svi. Istovremeno vidim ovdje da se vodi rasprava vezano uz nadzor nacionalnih e, tijela. Mislim da je taj nadzor vrlo važno osnažiti. Međutim, još jednom moram staviti naglasak na činjenicu da je važno realizirati ono što predlažemo, a to je konvergencija mehanizama nadzora u svim državama članicama. Nažalost, ne postoji konvergencija nadzornih mehanizama u svim državama članicama. Oni su vrlo različiti. Pogledamo li analizu situacije, možemo se u to uvjeriti i nadamo se naravno da uz e, novo predsjedanje e, vijećem i predsjedništvo Ekofina, uključujući ministra financija, ćemo uspjeti ostvariti to zbližavanje e, nadzornih mehanizama. Što se pak tiče Europskog revizorskog suda, ja cijelo vrijeme slušam istu priču. E, revizorski sud, e, dragi kolege, mora reći jednu stvar koja je vrlo važna za sve tri institucije koje se bave nadzorom, a to koje su pravne obveze e, i mora se zaista usredotočiti na urednost i zakonitost e, njihovih nadzornih operacija. Dakle, time se, takvom vrstom revizije se bavi revizorski sud. Hvala. S obzirom na to što smo imali prilike čuti od svih govornika, Mislim da ćemo sutra bez problema odraditi glasovanje jer su ove dvije, tri razrešnice nešto čemu će se glasovati sutra. Ovime smo iscrpili današnji dnevni red. Nastavljamo sutra u 9 sati gdje ćemo držati zajednički sastanak sa odborom ENVI kako bismo analizirali, eh, analizirali amandmane vezane uz eh, taksonomiju. Hvala.